Mesdames, Messieurs, je vous invite à gagner votre place, s'il vous plaît. Dame i gospodo, molim vas, izvolite sjesti kako bismo mogli započeti zasjedanje. Želim srdačnu dobrodošlicu predstavnicima nacionalnih parlamenta koji su nam se pridružili ovdje u Europskom parlamentu. Pozdravljam naravno i kolege zastupnike u Europskom parlamentu a osobito želim pozdraviti gospodina Lazara Sorina, predsjednika odbora za financije, proračun i banke Rumunjskog zastupničkog doma. On će zaključiti plenarno zasjedanje o prioritetima za ulaganje u razdoblju od 2021. do 2027. što je sljedeći višegodišnji financijski okvir. Ovo zaključno plenarno zasjedanje bavi se prioritetima za ulaganje. Usprkos brojnim inicijativama za rješavanje situacije, Europska unija i dalje trpi od znatnog nedostatka ulaganja. Tako da u okviru sljedećeg VFO-a komisija je predložila novi program pod imenom Invest EU kako bismo se uhvatili koštac s tim poteškoćama. Taj prijedlog temelji se na uspjehu europskih fondova za strateška ulaganja, fond 1 i 2. Prvi je e, promovi, 2015. a drugi 2018. Tu se radi o dva, dvama fondovima koji su dali nužan poticaj ulaganju u Europsku uniju, no trebamo ići još dalje, osobito kako bismo podržali održive infrastrukture, istraživanje i inovativnost, mala i srednja poduzeća, te socijalne kvalifikacije i ulaganja. Tako da, djelujući hitno, s obzirom na žurno situacije, 16. siječnja Europski parlament je, dakle početkom ove godine, usvojio pregovarački mandat s vijećom kako bi program Invest EU koji je predložila komisija bio usvojen. Amandmani koji su usvojeni povećavaju između ostalog i jamstvo proračuna Europske unije koji bi prešao na 40,8 milijarda eura u tekućim cijenama kako bi se moglo dakle preko 698 milijarda eura dodatnog ulaganja e, investirati diljem Europske unije. A komisija što se nje tiče predložila jamstvo na proračun Europske unije u iznosu od 38 milijarda eura kako bi se moglo mobilizirati 650 na 50 milijarda eura. Parlament je sad spreman kako bi započeo pregovore s ministrima, to jest s vijećem, pod predsjedništvom rumunjskih tijela vlasti a s ciljem da zaključi što je prije moguće ovaj dosije kako bi se 1. siječnja 2021. sve elemente sastavilo kako bi taj program odmah stupio na snagu i bio djelatan. Pred sobom imate speaking cards, dakle obrazce za e, javljanje. Sigurno poznajete kako to funkcionira jeste ste to e, jučer i jutros e, odnosno prije prijepodnevnim satima koristili. Ako želite, dakle, ako se želite javiti za riječ, molim vas da popunite taj obrazac i nakon uvodnih izlaganja daću, dakle, riječ dvama zastupnicima, to je senatorima koji dolazi iz nacionalnih parlamenta, a zatim jednom zastupniku iz Europskog parlamenta i tako će to ići. Žao mi je što gospodin Irki Katajnen nije mogao doći, radi se podpredsjedniku Europske komisije, dakle žalim što nije mogao biti s nama danas i isto tako mi je žao što nijedan drugi povjerenik nije mogao zamijeniti ga. Sada ću dakle dati riječ gospodinu Werneru Hoeru, predsjedniku Europske banke za ulaganja, a njegovo izlaganje ne bi trebalo biti dulje od 5 minuta. Predsjedniče, izvolite. Hvala, predsjedniče. Evo, ovo je dosta zahtjevno, no pokušat ću se držati roka. Dame i gospodo, veliko je zadovoljstvo obrati vam se danas ovdje u Briselu i govoriti o jednoj od ključnih tema kojima ćemo se baviti narednih godina u Europskoj uniji. Naravno, možemo pretpostaviti da Europska banka za ulaganje E, je više nego zainteresiran za ovu temu, imajući na umu da smo prije pet godina izumili, zatim uvjerili druge u potrebitost Junkerova plana. Europski fond za strateška ulaganja bio je ključni element toga svega. To je bilo iznimno hrabra mjera i mogu samo čestitati zastupnicima u Europskom parlamentu i drugim zakonodavnim tijelima na tome što su donijeli takvu hrabru odluku to je dakle uzelo tu se uzelo sredstva iz jamstvenih fondova i stavilo u subvencije to nije bilo lako to je trebalo za to je trebalo biti imati hrabar biti dovoljno hrabar i to je uspjelo i bilo je jako plodno dakle trebamo vidjeti što je funkcioniralo očuvati to a ono što nije dovoljno dobro funkcioniralo, to treba reformirati ili odstraniti iz takva fonda. Sve u svemu mislim da je ovo bila jako velika uspješnica. Ulaganje danas e, određuje budućnost europskih društava i gospodarstva jer imaju trajan e, učinak, odnosno učinak koji može trajati desetljećima. Kako bismo razumjeli što treba ostvariti u narednim godinama, moramo se nakratko osvrnuti na situaciju u kojoj smo sada. Dakle, jedan od korijena, korijenskih razloga usporavanja gospodarskog rasta u Europskoj uniji e, je sigurno bila kriza od prije jednog desetljeća, no ipak ako zagrebemo malo dublje vidimo da oporavak i recentna razina gospodarskog rasta ima neke strukturne, e, za uzrok strukturne uzroke. Najprije e, europodručje je previše ovisno o podršci subvencijama i ima nekoliko krhkosti koje su postale vidljive u ovoj krizi. Europsko financijsko tržište dominiraju e, banke i postoji problema u integriranju e, e, financiranja kapitala. Zatim drugo, nejednakosti su među država i regija. Umjesto da sve budu bliže jedne drugima, europska gospodarstva su sve divergentnija unutar država članica i među državama članicama. Dakle, Europska unija ne ispunjuje svoje obveze kohezije i uključivosti. Treće, Europa pati od kompetitivnosti, nedovoljne konkurentnosti, osobito prema Aziji i Americi od 2000. je ta razlika sve veća, a to je jako zabrinjavajuće. Dakle, starost e, e, radne snage je e, sve veća i teško ćemo ovim ritmom očuvati ritam. Četvrto, dakle, ulaganja su prvenstveno iz privatnog sektora, a ulaganja iz javnog sektora su financirana subvencijama do sada se bavila e, obrazovanjem, infrastrukturama, istraživanjem. E, javna ulaganja smanjila su se za 25% u usporedbu s razdobljem od prije krize. Sve skupa ovi faktori ukazuju na ozbiljne strukturne slabosti i koji, su, koji se negativno utječu na konkurentnost, konvergentnost e, i standarde života. Moramo riješiti ove ovaj probleme i učiniti Europu otpornijom u budućnosti i mi iz Europske banke za ulaganje e, smo tome posvećeni. Dame gospođo, gospodo EIB e, nudi dakle u svoju pomoć kroz šest desetljeća države članice su samo 40 milijarda eura sve zajedno s ovim 7,4 milijarde eura omogućeno nam je u zadnjih 60 e, godina da e, mobiliziramo 1,1 trilijuna eura. To je jako važno za sve naše politike unutar i izvan Europske unije. Dakle, mi koristimo te sredstva, to nisu pare, e, novci poreznih obveznika, već s kapitalnih tržišta. I to je poboljšalo zadnjih 60 godina u veliko život Europljana i e, zadnje mjere je bio EFSI. U sljedećem višegodišnjem financijskom okviru e, nadamo se da ćemo ponoviti taj uspjeh. Dame i gospodo, ako budemo imali, ako budemo dovoljno ambiciozni da održimo, ispunimo ciljeve održivog razvoja jednih naroda i klimatske cilje, za očuvanje klime iz Pariza, onda ćemo morati mobilizirati javni, privatni sektor sredstva e, poreznih obveznika nikada neće biti dovoljni za ostvarenje tih ciljeva. InvestEU je za nas transformiranje EFSU-a u dugoročno jako jak alat kako bi e, bio na nivou ostvarivanja e, zaštite klime i ulaganja u koheziju. Još jedna zadnja riječ o inovaciji. Dame i gospodo, 15 uzastopnih godina kasnimo za glavnim konkurentima iz Azije i Sjeverne Amerike kada govorimo o inovaciji, istraživačkom radu, tehnologiji i obrazovanju za 1,5% BDP-a godišnje. 15 godina 1,5% manje svake godine. To zasigurno vodi gubitku konkurentnosti i gospodarskog e, rasta i proizvodnog rasta i to je nešto što moramo e, uvidjeti i stati tome u kraj. Najljepša hvala. Hvala predsjedniče. Sada predam riječ gospođi Enomi Tortobum, koja je članicom Revizorskog suda Europske unije. Revizorski sud pozabavio se fondom za strateška ulaganja i iznio je svoje observacije koje su dosta zanimljive s kojima je cilj da se usavrši funkcioniranje ovog fonda. Gospođo Turtelbum, izvolite imate riječ. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući dame i gospodo. Naš je zadatak e, paziti kako se troši novac Europske unije. Mi ne preispitujemo političke prioritete za potporu investicijama sami po sebi, nego gledamo kako Europska unija koristi e, raspoložive instrumente i sredstva prema prioritetima koji su utvrđeni. To je nešto što se promijenilo tijekom posljednjeg višegodišnjeg financijskog okvira. Jamstvene scheme kao EFC i EU svakako igraju važnu ulogu i poput i tradicionalnih schema koje se temelje na bespovratnim sredstvama, njima treba upravljati i nadzirati ih parlamenti i to je upravo naša uloga. Naša uloga je koristiti odite da bismo pomogli nacionalnim i europskim parlamentima da upravo to učine. Osim e, europskih strukturnih investicijskih e, fondova, novi e, program za investicije biti će veliki izvor investicija u sljedećem višegodišnjem financijskom programu. Funkcionirati će unutar europskog proračuna za jamstvene fondove i temeljit će se na iskustvima iz EFSI-a i zamijeniti će cijeli niz drugih instrumenata. U tom smislu to je dobro došlo pojednostavljenje u odnosu na sadašnje aranžmane. Fond Invest EU funkcionirat će u istim e, okvirima kao i EFSI, iako će možda tu biti nekih e, važnih razlika u načinu upravljanja. E, sud je, revizorski sud nedavno je izdao izvješće o tri godine financiranja EFSI-a, EFSI 1.0, E, zaključili smo načelno da je FC bio uspjeh, ali da je potrebno djelovati kako bi u potpunosti e, bio uspješan. Većina preporuka u našem posebnom izvješću za EFSI relevantni su za budući rad fonda Invest EU. Tako da bih e, ih rado iskoristila da ukažem na pet ključnih izazova koje smo utvrdili. Prvi izazov biti će prilagoditi financijske proizvode potrebama. U okviru EFSI-a EBI je koristio visoko rizično financiranje nudeći nadređene zajmove s duljim e, rokovima dospjeća i e, uzimajući e, i poslujući sa visokorizičnim trećim stranama. Malo su se pa koristili drugi proizvodi visokorizičnih vrste, tako da smo pre poručili veće korištenje visokorizičnih proizvoda u opravdanim slučajevima kako bi se osigurala da investicijska potpora bude komplementarna onima koje nude nacionalne komercijalne banke i bolje razvojne banke i bolje prilagođene e, tržištu. Drugi izazov biti će izbjegavanje konkurencije s drugim izvorima e, financiranja. EFC je djelomično zamijenio druge EU financijske instrumente, posebice u području transporta energije i također smo ukazali na moguća preklapanja između EFSI e, operacije strukturnih fondova za infrastrukturu. Stoga smo preporučili da komisija poduzme mjere kako bi potakla komplementarnost između instrumenata i izbjegla konkurenciju, tako da prijedlog Invest EU za jedinstvenu e, jamstvenu schemu za proračun e, koje će zamijeniti cijeli niz instrumenata ide u pravom smjeru. Treći izazov biti će osigurati dodatnost e, podupiranim projektima, znači osigurati da se financiraju novi projekti koji se nisu mogli financirati ili ne bi se mogli financirati bez EU potpore. U auditu koji smo proveli utvrdili smo da bi neki projekti se odradili bez potpore EFSA, pa smo po preporučili jačanje procjene kako EFSI ne bi zamjenjivao druge izvore financiranja. Četvrti izazov na koji smo ukazali je napraviti dobru procjenu investicija koje su mobilizirane. Nije lako utvrditi je li EU potpora igrala odlučujuću ulogu u E, novim e, investicijskoj potpori. Drugi privatni i javni izvori financiranja su uključeni, a u našem izvješću mi smo ukazali na nekoliko slučajeva gdje je e, mobilizirana investicija nadilazila navedenu investiciju koja se mogla razumno tražiti od EFSI-a. Dakle, predložili smo poboljšanje metodologije za procjenu mobilizirane investicije i primjenu istih indikatora za investicije u cijelom EU e, proračunu, ne samo FC Invest EU. I peti izazov je postići odgovarajuću e, potporu. Naime, neke su se zabrinutosti pojavile zemljama članicama o geografskoj distribuciji FC potpore barem u prve tri godine i utvrdili smo da EU 15 zemalja sa dobro utvrđenim nacionalnim e, razvojnim bankama su imali najveću korist. To je pokazalo da kapacitet zemalja članica da pokreću dobre projekte možda jest važan faktor u utvrđivanju e, gdje će završiti investicije. EIB i komisija prihvatili su naše preporuke i e, razmotrili temelje redistribucije ESI potpore a to će biti korisno za provedbu programa Invest EU. Ako postoje problemi na e, strani e, ponude, onda će te mjere također biti ključne za program Invest EU. Dakle, predsjedniče, ovime zaključujemo ono što sam htjela reći o EU investicijskoj potpori. To je e, svakako uspjeh. FC je bio uspjeh, no postoje i dalje neki izazovi koji su preostali i nešto što treba poduprijeti kako bi Invest EU mogao pomoći komisije i BEO da poboljša ove izazove. Hvala. Hvala gospođo. FC je dakle stvarni uspjeh, ali još uvijek postoji manevarski prostor za napredak, uzimajući u obzir naravno ove komentare revizorskog suda. Sada ću predati riječ e, osobi koja je dosta radila na ovom tekstu, a radi se o gospodinu Jose Manuel Fernandosu koji je bio suizvjestitelj za E, programe FC1 i FC2. Gospodine Fernandez, izvolite. Hvala najljepša gospodine e, predsjedavajući. Evo sada ćemo reći nekoliko riječi o programu Invest EU, e a govorit ću na portugalskom jeziku. Naš tekst postigao je veliku većinu, dakle nego ne radimo sada više o nacrtu komisije, nego zapravo nacrtu parlamenta i mi želimo e, povećati iznos jamstava i to na 40,8 milijardi eura. I na taj način bismo e, željeli cijeli iznos e, jamstava ostala tri instrumenta također zadržati. Naime, ne može se dogoditi da se jamstva iz prethodnih razdoblja smanjuju E, također imamo i plan za EFSI, a sada imamo EFSI plus i druga tri financijska instrumenta. Sad imamo ova četiri instrumenta za infrastrukturu, e, istraživanje i tako dalje. Koji I ovim jamstvima jačamo i socijalno područje, ali i područje male i srednje privrede. Invest EU će tražiti od nas proaktivnost ne bismo trebali biti samo korisnici ovih fondova, nego bismo te fondove e, trebali e, oplemenjivati vlastitim programima i tu trebaju se uključiti i regije i zemlje članice. Dakle, ovaj fond nikada neće imati zadaću zamijeniti kohezijsku politiku, nego više biti e, dodatak ovoj kohezijskoj politici. Dakle, važna je ova međuigra, a i međudjelovanje, a važno je u našem e, nacrtu da e, se podopiru investicijske platforme, ovi advisory hubs. Ali e, svi na nacionalnoj i regionalnoj razini moraju se uključiti i moraju izgrađivati ove investicijske platforme kako bi se mogli podupirati mali i drugi projekti te kako bi investicijske platforme mogle funkcionirati na najbolji mogući način. Nadam se da ćemo tu vidjeti stvarno pojednostavljenje jer komisija naime kad kaže da će nešto pojednostaviti onda nisam uvijek sasvim siguran u to. Tako da se nadam da će e, ova međudjelovanje dovesti do pojednostavljenja a da će biti postignuta i geografska ravnoteža. No i ovdje također moramo postupati proaktivno i još jednom upućujem na ove regionalne savjetodavne platforme. E, tu postoji ipak e, jedna novost kod e, Invest EU-a. Naime, one nisu same, naime, 25% ići će u nacionalne razvojne banke i to bi mogao biti e, izazov za zemlje članice. Znači ili će morati razraditi i izgraditi takve razvojne banke ili jačati one koje već postoje. A jačati znači e, omogućiti funkcioniranje onih koje ne funkcioniraju na najbolji mogući način u ovom trenutku. No jedna stvar je važna, posebice za one zemlje članice koje nemaju snažne razvojne banke Naime, uz jačanje jamstava e, za, u iznosu koji je obećan, uz, dodatno uz taj iznos e, treba stvoriti prostor u zemljama članicama za projekte za koje zemlje članice žele dati svoje jamstvo. Znači, o 1% nacionalne omotice za strukturne fondove mogu se preusmjeriti u investe u mobilnost i to moraju biti projekti ocijenjeni s trostrukim A i time se izbjegava probleme državnih potpora. To je svakako dobra stvar i dobra nova za zemlje članice koje mogu razraditi partnerske sporazume, koristiti strukturne fondove, također fond za regionalni razvoj, a to sve će onda biti financijski instrumenti i ako na zemlji postoje neke slabe strukture, one također e, će biti stavljene na raspolaganje. O jednoj stvari smo e, govorili, a to je dodatnost, additionality. Ta dodatnost je nešto što ne možemo tako definirati kao u EFSI-u. i socijalne programe i istraživačke programe. To ne može biti ista definicija, na primjer, ako želimo izgraditi infrastrukture, to je nešto drugo i stoga je važno da to poboljšamo našem prijedlogu i također da se poboljšaju mogućnosti da se uključe u savjetodavne strukture u kojima će biti uključene i razvojne banke, ali i korisnici kao i odbor regije i e, gospodarski socijalni odbor koji će također moći igrati snažnu ulogu. I uvjeren sam da je naš e, e, prijedlog dobro utemeljen i nadam se evo da ćemo još dobro odraditi taj posao i Krenut ćemo u novu rundu pregovora uskoro i već dugo čekamo taj trenutak, ali Europa više ne može e, dugo čekati. A Europa ovdje treba biti predvodnik. Hvala, Jose Manuel. Hvala na ovom sasvim jasnom izlaganju i hvala na svim vašim naporima. Sada predajem riječ gospodinu Julijanu Janku, koji je predsjednik odbora za industriju i usluge iz e, Rumunskog zastupničkog doma. Hvala najljepša, gospodine predsjedavajući. Ja sam zapravo pripremio ovdje pet e, slajdova za ovaj sastanak, no koliko sam shvatio, zbog e, tehničkih i logističkih problema mi neće biti moguće te slajdove predstaviti na ovom sastanku. E, ja ću vam se obratiti na materinjem jeziku. Evo, ja želim iskoristiti ovu priliku s obzirom na to da se nalazimo sada na kraju rasprave kako bih zajedno sa vama pokušao doći do predloga koji bi mogao biti valjan za sve države članice na jednak način bez bilo kakve diskriminacije. I to je nešto što će nam omogućiti da primjenimo sve e, makroekonomske uvjete za višegodišnje proračune država članica i eurozone. Ovdje zapravo govorim o paktu stabilnosti, govorim o e, višegodišnjem proračunu i o postizanju konkretnih ciljeva kao što je konvergentnost, konkurentnost, ljudski kapital, ulaganja, ulaganja u istraživanje i razvoj i inovacije. Drugo, kada govorimo o konvergenciji i koheziji, to je nešto što trebamo postići u cijeloj Europskoj uniji. No, kakva je situacija u stvarnosti? Prema podacima možemo vidjeti da postoji makroekonomska neravnoteža koja nije uvijek objašnjena, deficit tekućeg računa, gospodarski mjehur koji se neće moći održati, što nam pokazuje da su investicije nužne. S tim se svi slažemo. Ali koje su to investicije nužne? Na koji način bismo mogli odgovoriti na ovo što je predstavio Europski parlament i koji je pokazao da moramo uspostaviti stabilnost cijena. Također postoji i zajedničko europsko tržište, a cijene i kapacitet proizvodnje moraju biti prilagođeni e, potrebama potrošača u cijeloj Europskoj uniji. Poštovane kolege, koje bi onda to bilo magično rješenje? Kako bih vam to bolje objasnio, najprije ću vam dati nekoliko brojki mi plaćamo 1,13 milijardi eura dnevno za potrošnju električne energije. To je e, najskuplji račun na svijetu. Drugo, taj račun utječe na konkurentnost gospodarstava država članica i cjelokupne Europske unije. I to se može primijetiti i na globalnoj gospodarskoj politici ako razmotrimo e, izvoz. Treće, mi imamo diskriminirajući pristup energetskim sirovinama, a Europska unija je ovisna 57% za prirodni plin, 87% za e, naftu, 95% e, za urani i skoro isto toliko i za ugljen. A mi se zalažemo za održiv gospodarski rast i smanjenje e, stakleničkih plinova. I upravo u tom okviru se želimo boriti protiv klimatskih promjena, a do 2040. godine ćemo imati ovisnost od 70% e, o fosilnim e, energijama. Sasvim je jasno da je ovdje najočigledniji odgovor na pitanje makroekonomske e, nestabilnosti i posljednja stabilnosti cijena, to da primjenimo europske strukturne fondove i da ih koristimo, da koristimo rezerve tih fondova koji se onda trebaju usmjeriti ka ulaganjima u infrastrukturu infrastrukturu e, za e, izgradnju infrastrukture za električnu energiju i povezanost e, između istoka i zapada. Ja sam sa, evo, portugalski kolega je govorio o obnovljivim izvorima energije i sasvim je točno da ponekad postotak koji se postiže je 70%. Ali što se dogodilo u 12. mjesecu prošle godine? 18 12. je došlo do problema proizvodnje električne energije zbog zatvaranja e, nuklearki u e, Belgiji i u Francuskoj. I tu je došlo do povećanja cijena upravo zbog nedostatka međusobne povezanosti u ovoj infrastrukturi. E, granica između Njemačke i Austrije je zabilježila znatan pad glede prijenosa električne energije, a to je utjecalo na e, cijele proizvodne kapacitete. Sasvim je jasno da je konkurentnost ovim ugrožena. Samim tim su ugrožene i cijene. Cijene se povećavaju. Ako se cijene povećavaju, to se odražava na potrošače i dakle postoji diskriminacija među državama koje bi mogle imati e, velike kapacitete proizvodnje električne energije za Europsku uniju. Sada je situacija takva u kojoj države članice potpisuju bilateralne sporazume sa Rusijom, na primjer, i na taj način udvostručuju ovisnost Europske unije u odnosu na prirodni plin sa 60 milijardi na 120 milijardi i time se stvara prednost za određena gospodarstva. Ali kako govoriti o koheziji u takvoj situaciji? Mi ovdje koji predstavljamo nacionalne parlamente i Europski parlament trebamo nametnuti redoslijed, prioritete, utvrditi E, mapu puta kako bi došlo do pravilnih e, ulaganja, kako bi došlo do ulaganja na nacionalnoj razini, kako bi došlo do ulaganja na e, europskoj razini i kako bi to utjecalo na cijene i povećalo proizvodne kapacitete. Portugal je blokiran zbog međusobne povezanosti između Španjolske i Francuske, a zapravo danas imamo takve tehnologije koje nam mogu omogućiti da niti e, planine nam predstavljaju prepreku, ali to nismo iskoristili za povezanost Portugala s drugim zemljama. Nizozemska je također izolirana, ne postoji međusobna povezanost s drugim zemljama i mislimo da je to nešto što je štetno za ove zemlje, gospodarstvo ovih zemalja, za baltičke zemlje također. Tu imamo 20 tri terminala za ukapljeni plin, a samo mali broj njih se doista i koristi. Zato smatram da je ovo ključno rješenje za e, budući financijski višegodišnji financijski okvir. Hvala najljepša, a sada prelazimo na e, sljedećeg govornika. Radi se o gospodinu Hariju Jaskariju koji je zastupnik u Finskom parlamentu. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, dame ili pretnja e, ili izazov ili stvarna mogućnost. Mislim da smo u ova dva dana više govorili o izazovima, a mnogo manje o prilikama. Govorili smo o stanovništvu koje stari, ali nismo govorili na koji način su drugi uspjeli riješiti ovaj problem sa najnovim tehnologijama. To što smo govorili o obrazovanju, 40% europskog stanovništva ne posjeduje osnovne vještine za korištenje digitalnih instrumenata. Na koji način e, mi možemo to izmijeniti? obrazujući naše učitelje, na primjer. Mi možemo govoriti i o najnovim tehnologijama, o tome kako te najnovije tehnologije imaju negativan učinak na naš radna mjesta, da trebamo zaštititi radnike, ali da ne bismo trebali stvari sagledati iz drugog ugla učiniti nešto drugo. Mi smo rekli da trebamo oporezivati e, globalne internet e, motore, ali zar ne bismo trebali više toga učiniti kako bi se oni e, uskladili ovdje u europskom gospodarstvu. Dakle, mislim da trebamo stvari sagledati iz jednog drugog ugla. Ako počnemo koristiti ovu sadašnju tehnologiju koja nam je na raspolaganju, samo društvo bi bilo drugačije. Ono što e, odlučimo ovdje u Europi će biti e, vodeća snaga za prilagodbu tih novih tehnologija. Na primjer, u Finskom parlamentu smo izradili izvješće o stotinu najradikalnijih tehnologija koje utječu na naša društva. Tu se radi, na primjer, o autonomnim automobilima, industrijskim robotima, platformama za e, E, za čistu energiju, ali trebali bismo razmišljati o ovim tehnologijama i vidjeti na koji način te tehnologije mogu pozitivno utjecati na sva naša društva. Evo, ja ću vam dati par primjera. Jedna finska e, tvornica e, proizvodnje automobila je prije četiri godine imala 800 zaposlenih. Nakon toga su odlučili da žele postaći vodeća tvornica u proizvodnoj tehnologiji i uveli su oko 600 robota, ali a sada su povećali broj zaposlenih na 2500 zaposlenih. Dakle, ako uvedete nove tehnologije, to može značiti i više radnih mjesta, a ne nužno suprotno. Također znamo da otprilike 15% poslovanja 50% poslovanja se e, ostvaruje putem e, Amazona, Facebooka, Googlea i e, Alibaba. A prethodnih godina je ta procjena bila samo 15%. Trebali bismo o tome razmisliti. Zar ne bismo trebali više razvijati naše europske digitalne platforme i uvrstiti ih u naše tvrtke, a ne razmišljati o tome kako oporezivati druge Također, mi smo rekli da trebamo smanjiti emisije iz prometa do 50, e, za 50% do 2030. godine. Mi smo u Finskoj uveli obvezu da 30% goriva treba biti e, biogorivo. Sada imamo jednu od vodećih tvrtki u svijetu koja proizvodi biogorivo u Finskoj, jer smo mi uveli u to novo zakonodavstvo. Da ne bismo tako što trebali učiniti i na europskoj razini? Što je s mogućnostima kružnog gospodarstva? Sada znamo da se sirovina e, sirovine obično koriste samo e, jednom. 30% e, hrane se pretvara u otpad i previše koristimo automobile. Zar ne bismo trebali osnovati neke nove digitalne tvrtke koje će nam pomoći u rješavanju ovih problema? I na kraju želim reći da je moguće imati potpuno čist sustav električne energije. Mi u Finskoj već 80% e, proizvodnje električne energije proizvodimo bez CO2. Mi smo stvorili e, pametne e, sustave koji su usmjereni ka potrebama potrošača i to su novi koncepti kojima se trebamo okrenuti i kojima trebamo težiti. Dakle, kao što možete vidjeti, mi doista podupiremo program Invest EU, mi e, podupiremo inovacije i europske politike koje se temelje na inovacijama i pozdravljamo odnosno pozivamo vas u Helsinki za vrijeme finskog e, predsjedništva u drugoj polovici ove godine kako biste vidjeli sa taj naš Hvala vam najviše, hvala vam na pozivu. A sada ću dati riječ onima koji su eh, i zatražili. Prvi govornik je gospodina eh, Andre Berg Eger koji dolazi iz Njemačkog parlamenta. Zahvaljujem predsjedniče na ovoj prilici da kažem ovdje nekoliko riječi. Eh, program InvestEU odličan je primjer koliko je pozitivno i smisleno državno djelovanje na razini Europske unije. To je također i dobar primjer za to kako u suradnji državnih institucija se još može poboljšati funkcioniranje i djelovanje na državne razine. Pogledao sam izvješće revizorskog suda i vidio da je ocijenjena program EFSI, da su iz njega izvučeni zaključci, ako se oni sada primijene za daljnji razvoj e, u programa, to je dobar primjer kako svi zajedno možemo postati bolji. Puno je toga rečeno o ovoj temi. E, nadvezujem se na ono što je rekao gospodin Hoer, predsjednik Europske investicijske banke. Naravno, e, sve potrebne investicije ne mogu biti samo javnim sredstvima financirane, nego kombinacijom financiranja iz javnih i privatnih izvora i upravo zato mislimo da je e, investe u program toliko koristan posebice za sve izazove s kojima ćemo se suočiti sljedeće godine, vjerojatno i e, nedostatak sredstava koji će nastati zbog e, Brexita i novi zadaće koje su također identificirane koje će time nastati. Tako stoga podupiramo obuhvaćanje ovih e, instrumenata, 14 instrumenta zajedno. Želimo izbjeći preklapanja i ako to dobro ocjenjujemo da će i rating biti povećan odgovarajući način tako da ćemo za brojne mjere vidjeti dobre pretpostavke u Europskoj uniji. Bili smo nešto skeptični kod pred, e, pred EFSI-a, no e, sada smo se ipak uvjerili u njegovu E, korisnost i e, sada s ovim investicijama 60 milijardi eura koje se mogu stvoriti, to će biti veliki doprinos koji bi e, mogao zatvoriti investicijski jaz, a tome tu također doprinose i politički ciljevi, poticanje malih srednjih tvrtki, socijalne investicije i održiva infrastruktura i mislim da je ovo jasan e, znak koji možemo ukazati kako bismo ostali konkurentni i u buduće prema SAD-u i drugim dionicima kao Kini. Stoga zato to podupiram u potpunosti. Hvala. Sada dajem riječ e, gospodinu Manuelu calderi Cabral. Zastupniku iz Portugalskog parlamenta. Najviše hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici. Želim pozdraviti ovu inicijativu. I tu se radi o važnom koraku, osobito ako se može promovirati ulaganje u inovacije i promovirati koheziju između evropskih zemalja te ulagati u održivost. Mislim da jako zanimljivo da spomenuti jamstvo od 75% i moramo biti svjesni da i onih preostalih 25% koji su na državama člancama kako će kako i ko će odgovarati za to u javnom računovodstvu. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako uskladiti nacionalne fondove sa strukturnim fondovima, no bilo bi važno pogledati koje su restrikcije koje postoje u tim fondovima ponekad, te da napravimo dodatnu fleksibilnost ovim novim instrumentima. Naravno, ovo što želim ovdje reći jest da ti instrumenti trebaju biti za kreditiranje, ali isto tako za e, ulaganje, osobito ako se hoće poticati inovacije i naći nove start, e, pomoći novim startup poduzećima i digitalnom poticati digitalnu revoluciju. I zadnja mislim da je važno da ti fondovi omoguće ulaganja u području digitalizacije ne samo e, za tvrtke, već i za infrastrukture, a tu ćemo imati velikih novih izazova. Hvala. Hvala vama. Sada predajem riječ kolegi iz Cipra, zastupniku Europskog parlamenta. Kostasu Mavridesu. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι επενδύσεις i ne Hvala. Ulaganja predstavljaju ključni motor za održivo i rast razvoj, novo, zapošljavanje, prosperitet i društveni socijalni napredak. I zato vam čestitamo na povećanju namijenjenih sredstava za istraživanje i inovacije u okviru sljedećeg višegodišnjeg finanskog okvira od 2021. do 2027. Čestitamo i na povećanju sredstava namijenjenih protiv nesigurnosti i boljem upravljanju migracije. Cipar je zemlja koja je pretrpjela štetni učinak financijske i monet... gospodarske krize. Nedostatak ulaganja bili su rezultat odluke Euroskupine zbog belina banaka 2013. godine. Zbog toga su mala i srednja poduzeća ostala bez sredstava. Mala i srednja poduzeća u Cipru predstavlja upravo glavnu osobinu gospodarstva Cipra. A uzgred budi rečeno, primili smo i veliki broj e, ilegalnih migranata što je jako štetno utjecalo na gospodarstvo Cipra. Sve u svemu pokušavamo pokriti postojeće potrebe i ove nedostatke ulaganja u našem društvu. Mi se trudimo smanjiti nepokrivene dugove a što predstavlja 31% privatnog duga. I tu bi Europska unija trebala pokazati solidarnost e, prema ciparskom gospodarstvu tako što bi poticala ulaganja kod nas i e, tako što bi na adekvatan način podijelila opterećenje koje predstavlja imigracija. Cipar, Cipar nije uspio dovoljno E, iskoristiti Junckerov plan i nadamo se da će ovaj novi program Invest EU biti dostupniji i jednostavniji za nas, za manje zemlje, kako bi one mogle apsorbirati fondove na jednak način kao što to rade i velike zemlje. Tako da se nadamo da će Cipar moći iskoristiti taj program Invest EU kako bi se moglo raditi istraživačke programe e, u, u na gorivima i drugim poljima. I za kraj naravno treba raditi na održivosti i čvrstinima malih i srednjih poduzeća. U svakom slučaju treba imati na umu sve države članice kada se radi na novim dosijema. Cipar je malo otočno gospodarstvo koje nije povezano kopnenim putem sa drugim gospodarstvom Europske unije. Često smo u nepovoljnom položaju glede konkurentnosti. Najpša hvala e, organizatorima, a i prevoditeljima koji su vjerojatno jedini koji su jako pažljivo pratili sve ove rasprave. Hvala. Hvala. Sada gospodin Vojko Starović iz Slovenije, iz Nacionalne skupštine Slovenije ima riječ. Izvolite. Hvala za besedo. Zahvaljujem. Europski program Obzor 2020. jasno je pokazao da se zajednička europska ulaganja otvorenu znanost svakako visoko isplate. Zato je i u redu da ulaganja u otvorenu znanost ostanu prioritet i u sljedećem razdoblju 2021. do 2027. Pritom se doista nadam i savjetujem da dobar dio ulaganja u znanost bude E, uložen i u temeljne e, istraživanje e, institucija i organizacija i također doprinosili veće stabilnosti javnog sektora. Uvjeren sam da znanost u velikoj mjeri doprinosi oblikovanju i usvajanju dobrih političkih odluka i u tom duhu Aristotela za kojeg je politika djelovanja slobodnih ljudi u smjeru uređenja, u, smjeru uređena i pravednog društva. Stoga bi bilo korisno da i za područje djelovanja društva također financiramo e, e, fokusirane e, istraživanja kao što je CERN. I takvi Takav pristup mogao bi donijeti znatne spoznaje koje bi mogle pomoći rješavanju izazova koji donosi sa sobom sve nestabilnije i kompleksnija društvena stvarnost. Ne postoji jednostavna rješenja. Jednostavna rješenja nude samo populisti. Danas e, znanost, posebice recimo neuroznanost, e, nude i kao i područje big data, velikih podataka, nude znatna mogućnosti za istraživanje društva koji se nažalost upotrebljavaju uglavnom više za manipulaciju nego za dobrobit društva. Stoga koristimo ove alate znanosti za projekte koji će omogućiti učinkovitije funkcioniranje društva u smjeru europskih vrijednosti i europskog stupa socijalnih prava. Zahvaljujem. Lagerfeld. Merci. La parole est maintenant à... Hvala. Riječ ima gospođa Margaridan Marques iz Portugalskog parlamenta. Obrigada, presidente. Ehm, eu gostava de começar... Hvala, predsjedniče. Najprije dopustite zahvalim svim eh, govornicima, ovdje mislim na predstavnice, osobito na predstavnike Europske investicijske banke i Revizorskog suda. U okviru prijedloga e, Europske komisije za višegodišnji financijski okvir, u tom, tu se smanjuju iznosi za koheziju, smanjuju se iznosi za e, zajedničko upravljanje, a povećava se iznose koji su namijenjeni izravnom upravljanju. Dakle, proračun za izravno upravljanje. No, sredstva za izravno upravljanje trebaju sad imati veliki dio kohezije u sebi. Dakle, u tim sredstvima u kojima je program Invest EU, važno je da se objedini nekoliko instrumenata, među kojima su i prethodni instrumenti, jer taj program omogućuje da se uvede racionalnost i učinkovitost te transparentnost i bolje razumijevanje. No, ako ti programi trebaju biti namijenjeni tehnologiji, inovaciji, klimatskim promjenama, energetskoj tranziciji, vodi, industriji i tako dalje, tu se ne radi o bilo kakvim ulaganjima. Tu treba biti riječi o ulaganjima koja će biti usmjerena ka budućnosti, ka prioritetima. No, instrumenti su tako trebaju promovirati koheziju, a kako bi se to napravilo, nužno je da takav program raspolaže potrebnim pravilima kako bi se poštovala geografska ravnoteža. Dakle, bilo, bilo je zanimljivo čuti predstavnicu revizorskog suda koja govori, govori o Junkerovu programu i rekla je da kada su promijenjena pravila za e, s ciljem promocije geografske ravnoteže, onda je došlo do te ravnoteže. Dakle, jako je važno da Invest EU također promovira tu, taj tu geografsku ravnotežu. Hvala. Hvala vam, gospođo. Ja ću sada ponovno dati riječ gospodinu Kostasu Mavridesu, jer e, malo prije kada sam ga e, imenovao, kada sam ga prozvao, kolega Angelo Vacis e, se javio za riječ. Dakle, gospodine Mavrides, izvolite. Izvolite, imate riječ. Is it working? Yes, it is. I speaking my mother tongue. Govorit ću materinji jezik. Hvala, predsjedniče. Bit ću kratak. Mislim je puno istinitog rečeno. A kada govorimo o općem cilju, naravno moramo imati Europsku uniju u kojoj će gospodarstva i društva biti konvergentniji. To je bio prvobitni cilj očeva utemeljitelja Europske unije. No, imajući to sve ipak na umu, trebamo voditi ovakvu raspravu i to na dvije na dvijema jako važnim razinama i o tome se raspravlja u adekvatnim nadležnim e, odborima Europskog parlamenta i u nacionalnim parlamentima. Kao prvo treba reći da su neke od zemalja članica jako žestoku štetu pretrpjele od e, ekonomske i financijske krize i nakon te krize na Europskoj uniji odlučen je okvir bankovne unije, to jest zajedničkih jedinstvenih pravila e, nadzora i rješavanja banaka koje imaju probleme i program za jamstvo. Ja vam se obraćam u svojstvu ekonomiste. Dakle, ne, ne usvajamo ne argumente, političke argumente onih koji narušavaju integraciju bankovne unije sa dva pola. Ja to ne mogu pristati na tako što kao ekonomist razumijem da postoje financijski problemi u nekim bankama na jugu, ali to nije dovoljan razlog, da ih e, se optužuje za kašnjenje kada se govori o integraciji i rješavanju banaka. Dakle, kada sljedeća financijska kriza izbije, neki će se ispričavati za sve ono što su danas, što sada govore, ali bit će kasno, jer kad dođe do sljedeće bankovne krize stvarno će biti kasno. Što se tiče podrške infrastrukturama, moram reći da se ovdje radi o programu koji je imao veliki uspjeh. Mi smo dali vlasništvo državama članicama, dakle pustili smo države članice i motivirali smo države članice da same usvoje svoj način planiranja, što je jako važno. Hvala. Hvala. Sada dajem riječ gospođi Alice Mary Higgins, koja je senatorka iz Irske. Najljepša hvala. Mislim da je jako važno da imamo mehanizam za učinkovito ulaganje. Ja to znam kao evo, iz naše percepcije, s obzirom da smo suočeni s iminentnom tranzicijom u vezi s Brexitom, i dakle hitna e, i dubinska tranzicija je potrebna što se tiče klimatskih promjena. No, želim odgovoriti na neke stvari koje su rečene. Mislim da kada se govori o klimatskim promjenama i ciljima održivog razvoja, dok privatni sektor ima e, važnu ulogu, e, mislim da se ne možemo dopustiti da čekamo na djelovanje kako bismo postali profitabilni prije nego što se donese te mjere i imajući to na umu, javni sektor mora biti e, jak e, pokretač tih ulaganja i zato ulaganja u javni sektor i znate ono smanjenje od 20% e, ulaganja u javnom sektoru, to, taj prioritet treba rješavati ne zato što javni sektor nije u mogućnosti da pokreće inovacije, on to jest on jednostavno jest sposobniji da radi stvari na visokoj razini i da i isto tako je pitanje i prenosivosti na jug, jer sva rješenja koja nađemo moramo ih podijeliti sa ostatkom svijeta. Drago mi je bilo čuti da se govori o fleksibilnosti, o partnerstvu i da se riješe neki problemi koje mogu izazvati državne potpore kada se govori o javnim ulaganjima no isto tako treba sagledati ulaganja u međunarodne vanjske trgovinske e, e, sporazume jer i tu postoje negativni učinci što se tiče e, rješavanja sporova i javnog ulaganja. Isto tako je ponekad nekim ključnim područjima teško preći dakle sa na, na, na nova rješenja. Mislim da moramo pogledati trgovinske mandate koje imamo, kojima raspolažemo kako bi oni e, dali svoj puni doprinos. Zatim za kraj vidim da je došlo do smanjenja 2,2 2 milijarde na 4 milijarde, dakle došlo je do povećanja za e, osposobljavanje vještina, ali to je još znatno manje od onoga što se ulaže u malo srednje poduzeća i održive infrastrukture. No, bojim se da stvari poput e, skrbi, starenja stanovništva, e, jednakosti infrastruktura koje su od ključne, ključnog značaja, to su socijalne infrastrukture. pitam se da li će svi oni biti, da, će, da li će se u njih ulagati iz e, socijalnog ulaganja vještina ili od neke druge strane. I često je bilo rečeno dakle, da je skrb e, onaj sektor u koji treba e, ulagati jer e, puno se tu ulaže u to područje. Hvala gospođo, sada Igor Pimonov ima riječ, a on je predsjednik Nacionalne skupštine Litve. Latvi, pardon. Ja sam se javio kako bih postavio pitanje predsjedniku E, Europske banke za ulaganje gospodinu Werneru Hoeru, ali koliko vidim, on je otišao. No, postavit ću svoje pitanje drugim izvjestiteljima. Dakle, gospodin Hoyer je rekao da nema nikakve koristi da se oslanjamo na javna ulaganja, već treba koristiti privatna sredstva. E, moje pitanje je zar ne bi trebalo državne banke, odnosno banke koje su u državnom vlasništvu poput e, kredit e, banking grupe iz Njemačke mogli biti korišteni da se osloni za to. E, situacija u mojoj zemlji sliči na Njemačku nakon drugog svjetskog rata. Naime, tada njemački poduzetnici su imali jako malo ili nimalo sredstava bez osiguranja i jako malo ljudi bilo na raspolaganju. A što se tiče moje zemlje, e, moju zemlju napustio veliki broj e, mladih e, muškaraca kako bi našli radno mjesto u inozemstvu. No, znate, u Njemačkoj su rezultati ostvareni tako što su korištena sredstava banak koje su bile u državnom vlasništvu koje su omogućile dakle da se stvore e, radna mjesta i e, u krajnosti i stvori bogatstvo. Dakle, tu smo imali e, post drugo svjetsko ratno gospodarsko čudo, Njemačke Njemačka sada najjače gospodarstvo. Dakle, u pomišljenju uvaženih izvjestitelja da li u razdoblju nakon 2020. ne bismo trebali pribjeći takvoj vrsti ulaganja? To je moje pitanje. Hvala. A sada dajem riječ jednom od, jednoj od kolegica eurozastupnica, gospođa Live Virings. Hartelijk dank om het woord te mogen krijgen, maar ik heb inderdaad geen vraag. Hvala. Ja bi biti nemam pitanja, no hvala vam. Donc, vous avez utilisé votre temps de parole. Alors, dernière intervention. Dobro. Zadnja je gospođa Gabriela Kretu iz Rumunjskog senata. Naš hvala predsjedniče mogu ne podsjetiti vas na jedan komentar koji sam iznijela na konferenciji prošle godine. U Junkeru planu je predstavljena jedna nova ideja, dakle postoje loša ulaganja, javna ulaganja koja treba izbjegavati jer dovode u pitanje fiskalnu konsolidaciju i dobra ulaganja koja se E, koja su privatne investicije, a gdje se koriste javna sredstva. Pa to je čista ideologija, ne gospodarstvo. Ideologija nema ni, nije loša sama po sebi. Ali Da, činjenica je da je Junckerov plan bio uspješan, ali imamo tako kratko razdoblje da bismo iznosili neke opće stavove, da ne možemo reći koliko je to ovisilo o javnim ili privatnim sredstvima. Dakle, prerano je da se iznose takvi komentari i koliko bi to bilo korisno za javnost, e, za pučanstvo takvi, takva e, ulaganja temeljena samo na financijskim instrumentima, to je veliko pitanje. Dakle, mislim, kao što sam ranije rekla, moramo izumiti ponovno javna dobra, javne usluge na europskoj razini kako bismo se nosili sa postojećim socijalnim eh, previranjima eh, koje, koja bilježimo uskoro pa sve do, jednom, sve do jednoj od naših eh, država članica. Hvala. Bien, tous ceux qui souhaitaient s'exprimer. Dobro. Svi oni koji su se htjeli učitovati to su i mogli napraviti i raspolažemo se još malo vremena, tako da ću dati riječ e, našim govornicima koji su još uvijek ovdje za predsjedničkim stolom kako bi e, se kako bi komentirali e, postavljena pitanja i najprije gospođa Turtelbaum iz Revizorskog suda. Izvolite. Um, Hvala. Što se tiče pitanja oko važnosti privatnog sektora i privatnih banaka. Naravno da su vrlo važni jer e, kao što znadete za FSN također smo to mm, naveli u našem e, drugom e, ocjeni ili da EFSI treba izbjeći konkurenciju s drugim izvorima EU financiranja ali također i sa privatnim bankama i privatnim sektorom. Jer mislim da snaga djelovanja zajedno i Invest EU su da se može imati učinak e, multiplikatora i da se oni međusobno mogu ojačati. Dakle, to je odgovor na moje pitanje i mislim da bih e, e, zamolio drage kolege da pogledaju naše izvješće i posebice našu drugu preporuku, e, odnosno ovaj e, drugi dio. Hvala, gospodin Fernandez. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala. Naravno, e, InvestEU je važan i za privatne i javne investicije. Naime, nadam se da će InvestEU E, uspjeti zatvoriti jednu prezninu e, iz EFSI-a, to su e, prekogranične infrastrukture. Potrebne su nam prekogranične investicijske platforme gdje bi se mogle uključiti možda i treće zemlje kako bi Europska unija mogla ponuditi ta jamstva. To se još nije dogodilo, slažem se E, što se tiče ovih poveznica, interconnections, poveznice, to stoji u svim programima i u Invest EU. Ali možemo imati samo jednu energetsku uniju ili digitalnu uniju ako postoje i te poveznice, interconnections, prema drugim pojedinim zemljama. A EFC je već e, obuhvaćao jedan takav dio, no sada moramo ukloniti granice koje smo uspostavili e, u tom smislu jer potrebna su nam i digitalna i energetska unija. Što se klimatskih promjena tiče, želim podsjetiti da 40% investicija je vezano sa ciljem borbe protiv klimatskih promjena i to između 21. i 27. mislim da je to 25%, od 27. svake godine postići 30%. A što se tiče socijalnih, pitanja, EFSI se bavi također pitanjem socijalnih e, pitanja, no samo 4% sadašnjeg e, plana za EFSI ostavljen je za socijalna pitanja. Što znači da imamo doduše fond, ali treba nam i potražnja. I sada moramo ove institucije e, podupirati u smislu socijalne solidarnosti da se oni natječu i za ta sredstva. No, poduzeli smo e, napore za mobilizaciju 95 dodat, milijardi dodatnih sredstava e, i no, ta sredstva možda neće biti iskorištena zato što nema dovoljno potražnje za ovih 95 milijuna a što se tiče doprinosa činjenica da e, predsjednik eib nije ovdje. EIB svakako je odigrao ključnu ulogu i ne samo i to ne samo unutar efsi nego i izvan njega jer podupire e, privredu e, golemim svotama za poticaj gospodarstvu. Te na kraju želim još reći da E, mislim e, i na poduzetništvo koje treba jačati u okviru e, programa Invest EU. A što se tiče dionica, to također jest obuhvaćeno EFSI-em. Hvala najljepše što ste odgovorili u ime predsjednika Europske investicijske banke. Sada gospodin Janku. Hvala. Ovdje možda postoje dva elementa koja nisu obuhvaćena u investicijskim programima, koji mogu služiti kao odgovor na sadašnje izazove, a to su ranjivost tržišta rada i kriza e, ljudskih resursa koju možemo e, pronaći u cijeloj Europskoj uniji. I tu također imamo politički kontekst koji je e, nestabilan, koji je delikatan, E, i imamo pitanje pristupa sirovinama i zadržavanju Europe na vodećem mjestu na svjetskoj, svjetskoj razini što se tiče tehnologija sa velikom dodanom vrijednošću na području obnovljivih e, energija i održivih tehnologija, na primjer e, oprema koja nam može pomoći u suzbijanju posljedica klimatskih promjena. Tu nam nedostaje koordinacija u Europi. S jedne strane imamo pristup, nediskriminatoran pristup svih država članica onom što danas predstavlja najveće troškove u proizvodnji, a to je trošak energije, a s druge strane pristup radnoj snazi. I zbog toga se države članice nalaze u nekom začaranom krugu jer e, postoje razne politike glede energetskih e, kuluara i države članice samim tim postaju slabije. Nedostaje im e, radne snage. Tako da ne znam kako možemo razmišljati danas o europskom proračunu bez bilo kakve vrste diskriminacije. Hvala najljepša. Gospodine Janku kada bi bilo možda manje razdora u ovim cijenama energije, mislite da bi se plaće povećavale brže u Rumunjskoj? Pa mislim da je to sjajno pitanje. Ako pobliže razmotrimo predloge Europske unije što se tiče ovih tijekova električne energije možete vidjeti da, je da su Rumunsku tu zaobišli. Zato je Rumunska zapravo postala talac e, Rusije, ovisna je o Rusiji glede prirodnog plina i e, rumunski proizvodi stoga e, nisu dovoljno konkurentni. Ako to uzmemo u obzir, onda možemo vrlo lako primijetiti da velike vodeće snage Europske unije koje su prisutne u Rumunjskoj zatvaraju e, proizvodne pogone i vraćaju se u zemlju iz koje su došli. Što znači da Rumunjska time gubi radnu snagu koja odlazi u druge europske države i samim tim se cijeli ovaj fenomen pogoršava. Ovim ćemo zaključiti ovu razmjenu mišljenja koja je bila doista bogata i obećavajuća. Želim se zahvaliti svim e, govornicima koji su održali e, uvodna izlaganja i dajem riječ e, gospodinu Sorinu Lazaru koji je supredsjedavao zajedno sa mnom ovim posljednjim dijelom sastanka. Hvala i obećam da ću biti kratak, ali govoriti ću rumunjski. Stimate domnule președinte, stimați colegi, în prezent... Gospodine predsjedavajući, e, poštovane kolege i kolegice, e, predsjednik Europske investicijske banke je govorio o regionalnoj i kohezijskoj politici. Regionalna politika se odnosi na sve regije u Europskoj uniji i potiče konkurentnost, održivi razvoj, poboljšanje kvalitete života. Politika za koheziju služi kao katalizator za dodatna financiranja, bilo javna, bilo privatna, a također se time nameće državama članicama stopa sufinanciranja iz nacionalnog proračuna i na taj način se stvara povjerenje među ulagačima. E, s obzirom na prioritete nakon 2020. godine mi moramo ravnomjerno e, geografski raspodijeliti ulaganja u cijeloj Europskoj uniji kako bismo doprinijeli e, smanjenju razlika u gospodarskom razvoju između država članica i regija Europske unije. Poštovane kolege i kolegice, dozvolite mi da sažmem ovo što je danas rečeno. Govorili smo o raznoraznim pitanjima, pokušali smo pronaći odgovore i rješenja glede naše bliske budućnosti. Govorili smo o razlikama u proizvodnji u Europskoj uniji u odnosu na Aziju i zajedno smo zaključili da trebamo ulagati u inovacije, istraživanje infrastrukture, mala i srednja poduzeća, socijalno područje, obnovljive izvore energije, ali isto tako i u područja u kojima nemamo e, privatnog kapitala zbog previsokog rizika. Također smo govorili i o nužnosti mobiliziranja privatnih fondova uz javna financiranja. Rekli smo Invest EU ne treba zamijeniti politiku kohezije. Rekli smo da moramo biti fleksibilni, da se treba ulagati u javne politike koje će biti dobro obrazložene. Mi smo također govorili i o privatnom sektoru koji mora preuzeti e, odgovornost za doprines smanjenju e, negativnim učincima klimatskih promjena. Sve su to dakle pitanja, važna pitanja o kojima smo govorili i za koje smo htjeli iznaći e, odgovor. I mislim da svi zajedno to možemo postići. Gospodine predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice, kao predstavnik Rumunskog parlamenta, ali isto tako kao građan Europske unije. Ono što želim za Rumunsku je više demokracije, više transparentnosti i više Europe, više konkurentnosti, više učinkovitosti, više discipline. I uvjeren sam da i vi želite isto to za vaše zemlje, ali također je potrebno više solidarnosti i više kohezije kako bismo stvorili stvarnu konvergentnost. Uvjeren sam da možemo uspjeti u tome samo ako smo ujedinjeni i ako zajedno odgovaramo na izazove koji su pred nama u ovom svijetu koji se tako brzo mijenja. Poštovane kolegice i kolege, zaključno u ime Rumunjskog parlamenta želim pozdraviti sve sudionike koji su sudjelovali na ovom e, sastanku, na ovoj konferenciji i siguran sam da ćemo zajedno pronaći najbolji put za bolju budućnost za sve nas. Hvala najljepša. Hvala svima. Imali smo dva bogata dana e, susreta i razgovora između predstavnika nacionalnih e, parlamenta i Europskog parlamenta. Mislim da je ovo bio vrlo e, dobar sastanak i mora postojati e, potpuno razumijevanje između onog što se može postići u nacionalnim parlamentima i onog što se može postići na europskoj razini u Europskom parlamentu. Mislim da to razumijevanje napreduje iz godine u godinu što se tiče sadržaja, što se tiče kvalitete razmene mišljenja i znamo da postoje određene e, zajedničke točke, a to je najprije vrijedno e, želja da imamo zajedničku Europu koja će pripremiti budućnost svih Europljana, koja će nas zaštititi u odnosu na izazove koje imamo zbog globalizacije. Hvala vam svima još jednom na sudjelovanju i sretan put.